Okay, colleagues, can we make a... Dragi kolege, možemo li molim vas započeti? Vjerojatno niste shvatili danas popodne da dolazite na povijesni sastanak. Zašto se radi o povijesnom sastanku? Zato što je ovo prvi puta da u ovom parlamentu, tako mi je rečeno, da tri odbora e, dijele nadležnost za određeni zakonodavni akt. Stoga mi je drago da danas e, mi se mogu pridružiti E, za stolom gospodin Vistesen, podpredsjednik odbora AFET, dakle za e, vanjske poslove, s lijeve strane, i gospodin Sarvama, podpredsjednik odbora e, za proračun je isto tako ovdje. Tako da, eto, drago mi je da nas je troje. ako nas se, e, dakle mi moramo to sve obaviti kako treba, kako sljedeći puta kada se pojavi ovakva mogućnost da nam se kaže da možete ovako raditi zajednički, a ne, ne možete zato što ste zabrljali zadnji put. Kao što znate, nama se trebala pridružiti danas visoka predstavnica gospođa Mogherini, kao i potpredsjednik e, komisije gospodin Katajnen, no nažalost E, danas se održao hitni sastanak povjerenika, kolegija povjerenika, pa su nam došla e, tri e, glavna direktora, gospodin iz DigiDevka, zatim gospodin iz DigiNear i zatim direktor za ljudska prava te za globalna i multilateralna pitanja. Gospođa Mogherini i potpredsjednik komisije su rekli da će nam doći kasnije u budućnosti na naš sastanak kako bi govorili o ovim e, pitanjima. Radi se o paketu mjera o kojem ćemo razgovarati danas. E, to su mjere koje sačinjavaju plan za vanjske investicije o kojem je gospodin Junke govorio jesenas. Cilj je da se na neki način začepe praznine u postojećem sustavu vanjskog financiranja. Danas smo razgovarali o mogućnosti e, proširivanja mandata EIB-a u vanjskom kreditiranju. I to je, dakle, e, upravo taj mandat, odnosno proširenje tog amandmana, amandman, mandata, e, je dio ovog paketa, paketa EIP. Dakle, rado ćemo saslušati komisije e, kako će se to napraviti, zašto je to važno i koje će biti posljedice na terenu. I sada ću predati riječ potpredsjedniku e, odbora AFET, gospodinu Vistesenu. Hvala. U ime Afeta htio bih e, isto tako vam zaželjeti dobrodošlicu na ovom zanimljivom sastanku gdje svi dijelimo nadležnost. E, naravno, kod nama je zanimljivo i ono što želimo da se napravi dobra ravnoteža između ekonomskih i ljudsko-pravaških aspekata, e, a naravno ne smijemo zaboraviti i e, ciljeve vanjske politike Europske unije. Veselimo se suradnji u ograničenom razmjeru koliko je mogućnosti moguće, a predlažem da sada predamo riječ trećem supredsjedatelju današnje sjednice. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Biću ću e, kratak. Prije svega e, puno hvala pred, podpredsjednicima AFETA i predsjednici e, a e, Kad riječ o samom sadržaju, htio bih vas podsjetiti da odbor za proračun paralelno razmatra dva povezana prijedloga o proširenju mandata EBA za vanjsko kreditiranje, kao i okvir za plan za vanjske investicije. Isto tako e, želio bih vas obavijestiti da će odbor za proračun svoja e, stručna saznanja o e, financijskim jamstvima i financijskim instrumentima prije svega u kontekstu u kontekstu uspostave EFSI-a, odnosno Junkerovog plana, upotrijebiti u ovom kontekstu i kao što znate potreban je snažan duh suradnje e, svih triju odbora kako bismo brzo napredovali e, u ovom velikom e, projektu kako bismo krajem travnja usvojili pregovarački mandat. Zapravo mi predstavljamo petinu eurozastupnika, doista veliki projekt. Sada predajem riječ Europskoj komisiji. Nadam se da ćemo na kraju sjednice e, eurozastupnici imati dosta jasnu e, sliku u čemu se, od čega se sastoji ovaj e, paket za održivi razvoj. Prije svega dajem riječ gospodinu Mansevisiju iz DG Devka. Izvolite. Vidim vas na ekranu, ali nisam vas vidjela u dvorani. Izvolite. Hvala vam lijepo, gospođo predsjedateljice. Ispričavam se u ime visoke predstavnice Mogherini, povjerenika Hane, povjerenika Mimice. kao što ste rekli danas, sazvan važan sastanak u komisiji kako bi se odredili neki elementi vezano uz budućnost Europe. Tako da smo pokušali e, dati sve od sebe, oni kao što su rekli su spremni posjetiti vas u druge prilici. Nadalje, kao što ste rekli, neobičajeno je okruženje no nadam se da će to s vremenom da rezultirati jednim dobrim izvješćem. Ali radi se i o nečemu što bismo lako mogli pozdraviti jer se radi o dobrom načinu da se stvari e, preraspodijele. Postoje kad kada različiti aspekti pojedinih dosija jer su oni inovativni, To pa bi možda ovakvo prvo, prvo iskustvo trebalo postati pozitivno iskustvo, i trebalo bi ga doživljavati na integriran način jer pokušavamo učiniti nešto novo, to je barem namjera, kako bismo e, neke aktivnosti bolje provodili. Prvo što bih istaknuo i to je najbolje reći odmah na početku, ovaj dosje je unutar ciljeva razvojne politike. Govorimo ovdje o instrumentu kojim se želi provoditi bolja razvojna politika i bolje koristiti novac poreznih obveznika kako bi se učinkovitije borilo protiv siromaštva. To bih dakle na početku samom rekao jer je to uvelike nadahnuto agendom 2030, agendom iz Adisa o sredstva implementacije, stalištem Europske unije posebnim zaključcima vijeća i u rezoluciji parlamenta. Dakle, u tom kontekstu bavimo se sredstvima implementacije koje se osredotočuju oko tri stupa. Jedan je klasični pružnje grantova bespovratnih sredstava, drugi je mobilizacija domaćih resursa i treće je javno-privatna ulaganja. To smatramo da je ozbiljan plan kako bi se novac koji imamo na raspolaganju mogao upotrijebiti za pružanje podrške e, jednom novom naraštaju ekonomske aktivnosti i stvaranje radnih mjesta. To je dakle okruženje i kontekst u kojem ovo moramo doživljavati. Dakle, kao što smo rekli, radi se o jednom aspektu koji objedinjava tri različita stava i pristupa. Sljedeće porijeklo izvorišta ovoga je odluka Europskog vijeća iz 2016. lipnja kojom se pozvalo komisiju da predloži plan za promicanje investicije u Afriku i južnom susjedstvu, osobito baveći se uzrocima migracije, jer ovdje govorimo o ulaganjima i stvaranju radnih mjesta. Na temelju tog poziva predsjednik Juncker najavio prijedlog za ovaj vanjski plan u rujnu, vanjski plan ulaganja. Kao što sam rekao, Agenda 2030. i provedba svih naših obveza što se tiče razvoja, agende zadisa, to su nekako okusnica ovoga. Još bih dodao jednu stvar koja je važna, a to je nadopunjavanje aktivnosti iz COP21. Dakle, sve aktivnosti vezane uz klimatske promjene iz Pariza i isto tako imamo i su politiku susjedsku politiku, dakle radi se o jednom geografski jasno definiranom području koji uključuje primjerice Afriku. Eto, toliko za početak. Želio sam u jedan integrirani kontekst staviti stvari kojima se bavimo. Druga stvar, cilj. Cilj je pružiti dugoročni pristup za osnaženje investicija, pametnih, održivih investicija, kako bi se stvorila radna mjesta, kako bi se stvorio rast, koji će dovesti do eh, izdizanja ljudi iz siromaštva. A to je sve uključeno u europsku strategiju, u više naših dokumenta je to rečeno, povezuje se europska globalna strategija, konsenzus za razvoj, susjedska politika, tako da je ovo pokušaj, drago mi da nas je danas tu toliko, pokušaj da se spoje točkice, da se spoje instrumenti na što integriraniji način je to moguće. Svi se slažemo i znamo da usprkos naporima za povećanje e, grantova za razvoj, da to nije dostatno za poboljšanje situacije u Africi i susjedstvu. Zbog toga je naš cilj mobilizirati privatne investicije za održiv razvoj stvoriti dakle, podršku za socioekonomsku, infrastrukturnu i e, druge e, sektore, kao i male i srednje poduzetnike i mlade, što su sve naši važni ciljevi. Kako bismo se pozabavili tim ciljem, vanjski plan za ulaganja doprinosi istodobno provedbi milenijskih ciljeva održivih i unutar toga se pokušavamo baviti i uzrocima migracije. Nužno je naime povezati agendu iz Adisa, konsenzus, europsku globalnu strategiju sa zahtjevom i odlukom Europskog vijeća iz lipnja 2016. Ali pokušavamo to učiniti na jedan koherentan, dosljedan način. Migracija je dakle jedan od faktora razvoja kao što je prepoznato u državnim razvojnim ciljevima i na ovaj način pokušavamo se pozabaviti samim uzrocima migracije i dati na to odgovor pružanje radnih mjesta i pristojnih ekonomskih mogućnosti svima. Za to su tri stupa važna. Prvi Europski fond za drživi razvoj koji će predložiti financijska rješenja poput dobro znanih aktivnosti blendinga koje koriste grantove kako bi se prikupila javne investicije, ti faktori blendinga dovode do stvaranja investicija, imamo već velik broj takvih primjera, plus neki inovativni instrumenti, instrument koji je upravo na temelju ove pravne osnove formiran, a to je jamstveni fond, 1,5 milijardi eura, koji postoji upravo kako bi se potaknulo ili ohrabrilo javne investitore i pokrilo njihove rizike. Dakle, koristimo taj blending za i javna sredstva i jamstva za pruženje poticaja i pokrivanje rizika privatnih, privatnih investitora. Drugi stup tehnička podrška koja postoji kako bi se recimo to pretvorile dobre ideje u profitabilne projekte. Dakle, studije izvedivosti, kapaciteti samih zemalja, odluka da li je nešto dobar projekt ili nije, i treće, treći stup, poboljšanje investicijskog okruženja kako bismo mm, mogli se baviti politikama u pojedinim zemljama uobličenim u reformne programe. Daću jedan primjer. Dakle, ne radi se samo o tome da imamo poslovni pristup, već i način organizacije ekonomskih usluga, dakle, na primjer, integrirana proizvodnja i distribucija energije, odvajanje pojedinih sektora i stvaranje svega što će pružiti bolje uvjete, mogućnosti za investicije. Dakle, namjera je nadopuniti postojeće instrumente i isto tako pokušati obuhvatiti e, tržišne sile i kanalizirati ih ka ovom razvoju. Dakle, voda je važna u subsaharskoj Africi. Moj kolega Kristensen pozabavit će se nečim, nekim drugim detaljima, ali u Africi, osobito subsaharskoj, vidimo da ukoliko ne mobiliziramo privatne investicije, to se neće dogoditi samo i neće se stvoriti ta pozitivna spirala, tako da moramo raditi na ciljevima koje raspravljamo s našim zemljama partnerima, koje se olakšavaju kroz rad naših izaslanstava, dijalog na razini pojedinih zemalja i tako se može doći do ideja kojima se može poticati ulaganje. Način na koji smo to organizirali i pristupili tome je s jedne strane ta platforma za blending koja je već dobro znana, mogu se i pozabaviti time kasnije ako želite, ali isto tako i to novo jamstvo koje je inovativni dio ovog programa. U oba slučaja imamo stručnost Europske središnje banke koja se uključuje u sistem, odnosno investicijske banke, kao punog, punopravnog člana našeg upravljačkog odbora, i isto tako mogućnost uključivanja promatrača u rad našeg odbora koji praste proces donošenja odluka i izbor projekata. Na temelju tog programa sa jamstvima kao globalnog koncepta morat ćemo raditi na tome da identificiramo investicijske prozore koji će identificirati procese kojima će se odrediti koje bi operati, operacije mogle biti podržane. To ima veze od zemljopisne raspodjele, sektorske i tako dalje, kako bi se bolje moglo usmjeriti podršku koju privatni investitor može dobiti. Proizvodi mislim da kao što sam na početku rekao, naš osnovni cilj je više ulaganja u razvoj, a nema veze da li do toga se dolazi privatno, kroz blending ili kroz novi e, program jamstava. Ono što je u krajnjoj liniji važno je da dođe do ulaganja koji će se baviti problemom siromaštva i isto tako doći po mogućnosti od strane malih i srednjih poduzetnika, što će pak omogućiti pružanje boljih zdravstvenih, obrazovnih i drugih usluga. Dakle, postoji cijeli niz projekata koji, kroz koje se mogu riješiti pitanja razvoja. Ovaj instrument smo, dakle, organizirali uvjereni da bi Također tako trebali stvoriti veću koherentnost, dosljednost na razini Europske unije. Financijski smo zbog toga zatražili od država članica da doprinesu kako bi osnažili sami fond i uvjereni smo da je to način ne samo da kvantitativno budemo snažni, već i kvalitativno i to kako bismo smanjili uobičajenu fragmentaciju koja postoji u aktivnostima Europske unije. A druga stvar je da intenzivno uključujemo sve financijske institucije Europe koji će postati dionici, financijski dionici jedne platforme a koja će se temeljiti na jednoj jedinstvenoj strukturi s jedinstvenim tajništvom, jedinstvenim odborom upravljačkim i koji će raditi na temelju utvrđenih ciljeva razvoja, bez obzira radili se o subsaharskoj Africi ili susjedstvu Sjevernoj Africi, dakle, ovisno već o zemljopisnim prioritetima politike susjedstva, radimo dakle na smanjenju naše europske fragmentacije koristeći financijska sredstva europskih e, država članica kako bi one postale puni protagonisti ovoga. Nadamo se također da će Europski parlament u ovome moći odigrati svoju ulogu u sistemu upravljanja nadzora kroz različite metode koje već postoje, izvješćivanje, objavljivanje rezultata, ali isto tako uključujući vas kao promatrače u naš odbor. To su dakle ključne karakteristike koje sam želio istaknuti, pokušaj povezivanja točkica koja neće biti temeljena na instrumentu, već će biti usredotočena na krajnji cilj. Hvala. Možemo preći na sljedećeg govornika. Ja ne želim vas požurivati, ali imamo samo sat vremena za ovo, moramo do oko šest sati završiti. Hvala vam. Mislim da je Stefan bio vrlo jasan, tako da ne moram duljiti. Samo ću tri stvari reći. Za početak, doista se radi o koherentnom, integriranom pristupu, što je nešto što bismo svi trebali pozdraviti i današnji sastanak je dobar primjer toga što to konkretno znači. Tri stvari, dakle, prvo, ovdje se radi o razvoju. Pred nama je nešto što po našem mišljenju može stvoriti ekonomski rast i time stabilizirati susjedstvo i naše partnere u Africi e, kojima se Stefano brine i kojima se bavi više nego ja, no to naravno vodi do pitanja uzroka migracija. A to konkretno znači redovita ulaganja u zdravstvo, obrazovanje, osnovne socijalne usluge, a za same zemlje, dakle, bolji prosperitet u budućnosti. Drugo, kao što je Stefano već rekao, ovaj instrument je jedinstven, no u smislu toga da koristi investicijski potencijal koji postoji u partnerskim zemljama i dolazi do stvarne prilike da se kroz ovaj instrument privuče privatni sektor i olakša i pokaže da je moguće investirati u ove zemlje te da se stvori efekt multiplikatora koji u pozitivnom okruženju može dovesti do znatnog pozitivnog razvoja. I treće, ovdje se radi o korištenju ograničenih sredstava koje imamo na raspolaganju kako bismo stvorili jedan bolji, snažni učinak u smislu ukupnog e, financiranja koje će biti ponuđeno za identificirana prioritetna područja. I to je ono na što se zapravo ovo jamstvo svodi. Također rekao bih da je ovo prvi primjer da inicijativa predlaže ovakve inicijative što se vanjskih aktivnosti tiče. Podrazumijeva se da, kao što je Stefano rekao, je nešto što ćemo pomno morati nadzirati, pomno provjeravati kako se stvari razvijaju i u samom prijedlogu već imamo e, to da 2020. ćemo podnijeti izvješće kako bismo vidjeli što se konkretno ostvarilo. U tom kontekstu parlament će naravno biti vrlo važan. I što se odgovornosti tiče, isto se tiče uloge partnera s kojim možemo raspravljati o nadzoru, izvješćivanju koje je nužno u razvoju ovih instrumenta. Hvala vam i iz Europske službe za vanjsko djelovanje, gospođa Knucen. Hvala vam. Par riječi s moje strane. Ispričavam se još jednom u ime visoke predstavnice gospođe Mogherini koja je bila doista vrlo uključena u pripremu cijelog instrumenta. Kao što su kolege rekli, Europski investicijski plan uklapa se u sve naše ciljeve i jasno je da je usredotočen na razvoj, na iskorenjivanje siromaštva, stvaranje boljih prihoda, radnih mjesta, ali istodobno nadvezuje se na cijeli okvir provedbe održivih razvojnih ciljeva i dugoročnije perspektive u kojoj želimo provesti održive razvojne ciljeve na najučinkovitiji način. Također, tu imamo i COP21, Pariški sporazum o klimatskim promjenama, koji se također uklapaju u širi okvir financijske strukture i mi u službi za vanjsko djelovanje naravno imamo novu i globalnu strategiju vanjske sigurnosne politike i usredotočimo se na prioritete poput prioriteta mira i sigurnosti, radnih mjesta, otpornosti. Dakle, stvari koje su uvelike u skladu sa onim što pokušavamo zapravo ostvariti. Globalna strategija će pomoći provedbi Agenda 2030 ili pak obratno, ali kako bilo mislim da je konvergencija jasna. Također, ovdje se radi o bavljenju uzrocima migracije i sastavni dio jedne veće cijeline unutar koje pokušavamo stvoriti uvjete koji će omogućiti ljudima da si stvore bolji život instrument je cjelokupni investicijski plan vrlo inovativan. Mislim da prije nismo tako nešto vidjeli. Ide mnogo dalje od onoga što je do sada bilo ponuđeno, uključujući e, dinamične trust fondove koji služe različitim svrhama. A ovdje imamo dakle još širi pristup gdje su sve partnerske zemlje pokazale veliku zainteresiranost za taj instrument i radujem se njegovoj budućoj primjeni. Mnogi naši sugovornici, da li partnerske zemlje ili međunarodna tijela, sa velikom znatiželjom i zanimanjem prate ovaj instrument koji doista predvodi cijeli niz ideja, ciljeva iz Adisa Bebe tako da bi Europska unija ovdje mogla doista snažno vodstvo pokazati primjer. Znamo da je potrebna razvojna pomoć, ima velik broj zahtjeva koje moramo ispuniti, moramo ići korak dalje i vidjeti na koji način iskoristiti potencijal privatnih ulaganja. I još jedan e, novitet je da se pokušava stvoriti efekt multiplikatora za privatna ulaganja što će također e, koristiti malim i srednjim poduzetnicima, mladima, zatim transparentnost, otvoreni pristup informacijama, to je još jedna novost u ovome i naravno to će biti uključeno u naš cjelokupni pristup vanjskih odnosa i suradnju s partnerskim zemljama. E, za naglasiti taj integrirani pristup, stup 2 i 3 o tehničkoj pomoći i način na koji se to može uključiti u naše političke dijaloge, proračunsku podršku i opće odnose, bit će jednako tako važni. A kako bismo se pobrinuli da postoji sinergija i koherentnost, mnogo ćemo očekivati od naših izaslanstava koje će u budućnosti igrati veliku ulogu u pokušaju okupljanja svih tih eh, pristupa u jednu komplementarnu sliku. I za kraj rekla bih da razvijamo nove ciljeve i širi okvire rada za Afriku s nekim zamislima o stvaranju odgovarajućeg ozračja što se uklapa u ono što ovdje radimo. prije godinu dana zatraženi, zatražilo se od nas da damo svoj prijedlog o ovakvom investicijskom planu i e, radujemo se sada na temelju ovog prijedloga dalje praktične suradnje. Hvala. Vidimo da je vremenski okvir vrlo stisnut. Oglavni su ovi odbori i prvo ćemo saslušati tri su izvjestitelja, nakon toga, i to po tri minute, izvjestitelji o sjeni, e, po svakom klubu i onda ako ćemo imati vremena još i drugi krug e, pitanja, ovisno o tome koliko ćete biti brzi. ako ste suglasni, možete iskratiti gospodina Fuzolika koji je su izvjestitelj iz odbora DV socijaldemokrata. Hvala vam lijepa, gospođo Predsjedavateljice, e, štovani potpredsjednici, štovani gosti, štovani kolege, na prvom mjestu želio bih e, izraziti svoje zadovoljstvo sa rezultatima e, dakle, pregovora sa druga dva su izvjestitelja i želim im zahvaliti na pozitivnom i učinkovitom radu koji smo već uspjeli savladati mene, dame i gospodo, mi se zapravo ovdje nalazimo pred jednim novim projektom koji je izuzetno važan. Ovaj projekt e, će uvelike utjecati ukupno vanjsko djelovanje Europske unije, ali prije svega na razvoj, održivog razvoja općenito u Africi i u istočnim susjedstvu, što daje mogućnost e, da se stvaraju nova radna mjesta, nove investicije, a sve ovo će doprinijeti stabilnosti, sigurnosti i miru. Naš cilj je vrlo uravnotežen, ne idemo u samo implementaciju, ali svakako imamo i neke sigurnosne mehanizme kako ne bismo dozvolili proizvoljne interpretacije samog zakonodavstva. Naša najveća briga proizlazi dakle, iz odbora za razvoj i sa gledišta razvojne politike, prije svega uključivanje u TAC kriterija, e, isto tako ciljeva državog razvoja, ljudskih prava, spolne ravnopravnosti, klimatske promjene, izbjegavanje plaćanja poreza, sve ove elemente uključili smo u sam dokument. Glavni cilj e, je samog fonda da se privuku investitori koji će stvarati ravna mjesta i koji će omogućiti razvoj u pojedinim zemljama i regijama. Više puta smo ovo naglasili u samom tekstu. Jako je važno, štovane dame i gospodo, imati na umu da ako želimo biti uspješni, Europski fond za održivi razvoj mora biti e, jedan e, pozitivan element i instrument za one države u kojima se ne održavaju investicije ili su investicije na vrlo niskoj razini. To je jako važno. To moramo svakako podcrtati i naglasiti. Kao što su to manje razvijene zemlje ili zemlje na početku svog razvoja, koje zapravo doprinese nezakonite migraciji i to isključivo, dozvolite da to kažem, kao jedna posljedica svega ono što se tamo događa. Prvo moramo sagledati razvoj Europska unija nije gledala održivi razvoj u različitim dijelovima svijeta, a sada se, ako će naravno to suzbiti e, nezakonite migracijske puteve, no svakako prvenstveni je cilj razvoj tih država i područja, to je cilj ovog fonda. To znači isto tako da sredstva moraju doći do onih ljudi koji nemaju mogućnosti pristupa kreditima, koji smanjuju cijene kapitala malim i srednjim poduzećima, te isto tako sudjeluju u održivom razvoju i koji će svoj puni potencijal moći razvijati, te će na taj način doprinijeti sigurnosti, a isto tako i rastu svojih eh, država lokalno vlasništvo. Vidimo da multinacionalna poduzeća naprosto uzimaju sve prirodne resurse, te se time ukidaju mogućnosti e, isto tako bez ikakvih e, ekspertiza na temelju kojih bi se to dogodilo. Moramo to spriječiti. Prekoračili ste dvije minute, hvala vam, hvala. Gospodin Kukan u ime EPP-a i to za odpor za vanjske poslove. Hvala. Hvala gospodi iz e, vijeća, komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje. Pozdravljam inicijativu komisije da se ovi globalni izazovi e, podrže sa planom vanjskih ulaganja. Mi kao Europska unija trebamo imati instrument podupiranja naše globalne strategije te akcija mora biti koordinirana, a isto tako i vanjska financijska pomoć mora biti svakako koordinirana. S tim u vezi pozdravljamo isto tako i plan vanjskog ulazanja kroz Europski fond za održivi razvoj, koji treba biti novi instrument koji će nam e, pomoći da sve izazove na vanjskom planu e, suočimo se s njima, prije svega kad je riječ o e, uzrocima migracijske krize, te isto tako i razvoja u afričkim zemljama i u našem susjedstvu pod velikim su pritiskom iz eh, vanjskih eh, uvjeta, novi su globalni trendovi i potpuno je jasno da moramo ove teme eh, obrađivati. EFOR treba biti upravo instrument koji će omogućiti održivi razvoj u partnerskim državama, a isto tako i posljedično tome smanjiti migratorne pritiske. Zbog toga mogu podržati glavne ciljeve samog fonda, moramo mobilizirati europska bespovratna sredstva te kapitalizirajuće investicije kroz privatne investicije, prije svega kad je riječ o investicijskoj klimi, kad i političko okruženje nije dovoljno e, kooperativno. Također trebamo naglasiti privatni sektor e, i njegov utjecaj u samom Europskom fondu za održivi razvoj. Trebaju nam privatni investitori, ali i međunarodne institucije koje će stvarati radna mjeste i omogućiti pristup financijskom tržištu, prije svega kad je riječ o malim i srednjim poduzećima. U ciljevima Europskog fonda za održivi razvoj svakako bismo trebali imati uravnoteženost razvoja Europske unije i vanjske politike prije svega osvrćit će se na sve one izazove koje su povezani sa migracijskom krizom. Moramo osigurati da Europski fond za održivi razvoj bude konsistentan sa svim ostalim instrumentima i inicijativama, prije svega kada je riječ sa Europskim investicijskom bankom, njihovim vanjskim djelovanjem i ulaganjima. Također trebamo osigurati da Europski fond za održivi razvoj treba svakako dodatnost pružiti te isto tako u gledu e, neuspjeha na tržištu i povećavanjem mobilizacije privatnog kapitala. Na kraju, ali ne i najmanje važnije, trebamo osigurati i adekvatnu ulogu Europskog parlamenta u svemu tome, u samom instrumentu. I kao što je gospodin Fronzulica istaknuo, bit će mi drago sudjelovati u ovom vrlo interesantnom pothvatu raditi pozitivno i konstruktivno sa drugim suizvestiteljima, kako bismo ustanovili nešto što će ojačati Europsku uniju u svim vanjskim djelovanjima. Hvala lijepa. Hvala. Na kraju, ali ne i najmanje važno, kad je val iz odbora za proračun. Ajde, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. ja bih eh, svakako naglasila da je to povijesni trenutak jer eh, surađujemo ova tri, tri odbora koja sudjeluju u ovome govori stvari o tome da smo zaista dobili jedan jako dobar prijedlog, a isto tako želimo ostvariti ovaj povijesni cilj sa samim Europskim fondom za održivi razvoj, te isto tako eh, ovom investicijskom inicijativom za treće zemlje. Puno toga je rečeno, ne želim se ponavljati, želim dati i vrijeme i ostalim kolegama. Smatramo da je prilog komisije jako dobar. Prije svega čini nam se jako važnim da se uključi i privatni sektor u socioekonomski razvoj svih zemalja koji se nalaze u našem okruženju. Svakako je isto tako je dobro da jedan dio proračuna Europske unije koristimo kao jamstvo i kao potpora i impuls za privatni sektor koji treba sudjelovati u ostvarivanju ciljeva Europske unije. Mislimo da je to dobar napredak kada je riječ o jednoj strukturi, kada nemamo samo mišovite forme financiranja koje smo do tada imali, već kada se uključuje i ovo novo europsko jamstvo s kojom i s pomoć koje se pojedini fondovi i instrumenti mogu reosigurati i kako bi se moglo na neki način u uskoj suradnji ova sredstva promicati u zemljama u okruženju. To je rekla i predstavnica iz Europske investicijske banke i svakako imamo mnogo točaka koje su ovdje dodirne u svojoj suštini. Svakako je to na tragu naših ciljeva. Izvjestitelji su počeli rad na e, prijedlogu i mi ćemo sutra ili preko sutra zapravo već biti u mogućnosti završiti naš posao. Prije svega nekoliko ključnih stvari želimo naglasiti u prijedlogu komisije koje želimo isto tako naglasiti, ali isto tako upotpuniti, a čini nam se da su možda u ovom trenutku općeniti. E, Isto tako stručno znanje koje imamo iz EFSI-a možemo prenijeti i u ovaj fond. Želimo isto tako iz proračunskog pogleda e, vidjeti kakav je sama struktura Europskog fonda za održivi razvoj, e, isto tako donošenje odluka na različitim razinama, te isto tako u strateškom odboru i u nadzornom odboru te isto tako i odgovornost i parlamentarna kontrola na samom kraju. Izuzetno važno je naglasiti sa e, dodatnosti i dodatnim vrijednostima u geografskoj raspodjeli fondova, a prije svega i cilj da imamo jednu dodanu vrijednost kad je riječ o sredstvima Europske unije. Htjela sam uputiti nekoliko pitanja komisiji, ali ne znam da li je ova naša današnja rasprava to omogućuje. Evo imate savršen tajmin, točno ste u vremenu, ovo je prvo krug rasprave, kada ćemo imati izvješće, možemo detaljne upute i pitanja postaviti komisije. Evo, izvjestitelji u sjeni, po dvije minute, ako ćemo imati vremena, onda ćemo uzeti još neke javljena. Gospodin Deva, gospođa Žatin Maki iz Aldea, gospođa Miride iz Gujeva, Hotela, Zeleni i Wow iz FTD. Evo, ako će se svi držati vremena, svakako, naš, izvoli, ti će biti prvi govornik, izvoli ne cere, Hvala lijepa. Gospođo predsjedavateljice, e, ste kazali da je povijesni sastanak, tri odbora se sastoje na jednom mjestu. Ja mislim da je to povijesno jer zapravo na temelju svega onog što činimo, mi pišemo povijest, e, jer ćemo mijenjati svijet, ako je to moguće, i to treba učiniti vrlo, vrlo savjesno. U posljednjih 18 godina, od kad sam član ovog odbora, evo, 18 je to godina za mene, u zadnjih 12 godina od toga mi zapravo raspravljamo o tome da to treba učiniti. ja sam zahvalan što u ovim prostorijama sada imamo doprinos koji ulazi u povijest. E, imamo gospodina, gospodina Stefana, izvjestitelja Ardolfija koji su vodili e, upravo e, odbor za razvoj u tom pogledu. Moramo im zahvaliti na njihovoj hrabrosti i na inicijativi. U 18 godina grada rada u odbore mi smo utrošili oko 400 milijardi eura u pogledu E, dakle, e, nepovratnih sredstava, a u 36 godina EDF-a, ECP-a, mi smo iskoristili oko 600 milijardi eura kako bismo iskorijenili siromaštvo u zemljama. E, konzervativci u Velikoj Britaniji, Martin je kazao, nemojte dati čovjeku ribu u ruku, dajte mu mogućnost da nauči kako da iskroji ribarsku mrežu i nauči ga kako da ulovi tu ribu. U konačnici ćemo to ipak i učiniti. Da smo to učinili 30 godina ranije, mi bismo bili investirali oko 7 bilijardi eura u Africi, a sada bi Afrika bila ogromno tržište, da smo imali Marshallov plan za Afriku i da smo stvarali tržište i da su sami stvarali tržište, ali moramo reći mi ćemo to sada nadoknaditi. I drago mi je i ponosan sam što smo dionici ovoga u, u velikoj inicijativi. Evo, što ćemo evo učiniti, to je velika, velika potpuna. Hvala. Jete Maki, predsjednici kluba ALDE. Evo, vrlo kratko, nekoliko nekoliko bojazni koje želim izraziti kako možemo osigurati da zapravo e fd bude jedna dodana vrijednost i kako možemo osigurati situaciju da nemamo dvostrukih programa i preklapanja programa. Ono što bi me isto tako zanimalo kako ćemo isto tako kontrolirati da e FSD kao fond za održivi razvoj neće e, se e, na neki način baviti financijskim tržištima i još jedno pitanje kako možemo biti sigurni da Europski fond za održivi razvoj i njihove investicije budu na neki način e, usmjerene prema najmanje razvijenim državama jer znamo da međunarodni investitori samo 8% svojih sredstava usmjeravaju na ove države. Osim toga, čini mi se pomalo čudnim da novac koji se koristi za klimatske promjene i koji je namijenjen suzbijanju klimatskih promjena, da ovdje uopće nisu obuhvaćeni, što znači da ih gotovo da i nema. Peto pitanje koje bih imala Čini mi se da nije dobro da i s obzirom na proračun, e, dakle, susjedske politike imamo određena smanjenja i pitanje isto tako zašto se ne može koristiti sredstva iz drugih fondova. Možda to nije najvažna tema, ali mi je bilo važno to kazati. Nešto što je također istaknuto, to je transparentnost i kada ćemo imati rezultate i kada ćemo imati prve analize, moramo svakako našim biračima prezentirati što smo to uspjeli učiniti s tim sredstvima. Gospodin Ivljada, Gue. Nirjada, predsjednica Guja. Hvala. I ja ću dati riječ sa svojim kolega iz Gujeka koji prati ovu temu, jer kasnije na drugi sastanak, ali pratit ću sve ove rasprave. Puno toga bih imala dodati, ali vidim da, eto, moji kolege znaju sve moje stavove koje će možda i preuzeti u svoje izvješće. Evo, govorite o ime izvjestiteljice u Hvala. Postoji naše gledište da se ovdje pozivamo na održivi razvoj, ali istovremeno želimo stvoriti preduvjete u susjednim zemljama e, kako bi upravo te države bile u mogućnosti na neki način dođe do mobilnosti njihovih građana, a temeljem e, ratova kao posljedice globalne promjene ili zbog siromaštva. Zbog toga bih želio naglasiti sljedeće mi bismo svakako trebali izbjeći da zbog gospodarskog oporavka e, na neki način ne sagledati cijelu sliku, moramo zajamčiti da sva sredstva dođu upravo do onih korisnika i one države koje su najjače pogođene gospodarskom krizom. Riječ je također o tome da bi trebalo vidjeti koji su to preduvjeti koje moraju ispunjavati, da li je to riječ o nekim mjestima kad je riječ o izbjegličkoj krizi, da li se može izbjeći određena buduća migracijska izbjeglička kriza, svakako bi trebalo e, spriječiti situaciju e, da se ne dodjele sredstva tim državama u kojima bi to bilo najpotrebnije. A prije svega, osvrnimo se i na privatne investitore. Sami jamstveni fond treba biti preuzimatelj rizika kada govorimo isto tako i o prekograničnim oligopolima, ali i u segmentu sigurnosti i granične kontrole. Ukoliko bi se svi uvjeti ispunili, tada će i privatna poduzeća imati koristi od toga, ako ne, tada će troškove platiti u konačnici porezni obveznici. Mišljenja smo da bi trebalo svakako voditi drugačiju politiku međunarodne solidarnosti i međunarodnog razvoja. Trebalo bi se usredotočiti na izravne dodjele sredstava koje će izravno dospjeti do korisnika i koji nemaju transnacionalni ili lokalni oligopol. Za, u ime odbora za proračune ja mislim da bi sustav trebao biti tako reformiran da imamo bolji preraspodjelu i naprednije zagledavanje cijele situacije. Hvala i onda gospodin Hvala. Ja mislim da bismo mi trebali e, ne žuriti s prihvaćanjem ovog važnog prijedloga. Jer ako želimo ispuniti e, svoje obveze vezane uz e, financiranje razvoja kako bismo uključili privatni sektor, mislim da moramo razmisliti o nekim fundamentalnim pitanjima. Gospodin Jan Demak je o tome govorio um, dakle koja je dodana vrijednost i e, služba za vanjsko djelovanje nam trebamo odgovoriti e, kako misli ne duplicirati stvari i kako doista e, misli odgovoriti na izazove globalnog razvoja. Veći naglasak stavlja se na provedbu agende do 2030. godine, na iskorjenjivanje siromaštva, na klimatske promjene. Mislim da možemo osnažiti uredbe, uredbu činjenjem umjesto da govorimo o rješavanju ključnih razloga migracija. Postavlja se pitanje hoće li ovaj instrument biti ograničen samo na zemlje i inicijalnog tranzita migranata, ako da, mislim da je to krivo. A drugo, što će, zašto ćemo napraviti nešto vezano uz miješanje budući da revizija o tome nije objavljena. Nakon toga jamstveni instrumenti. Mislim da e, smisao jamstva trebao bi biti da da e, e, slabo razvijenim zemljama dajemo što više izravnih sredstava, ali istovremeno moraju postojati i zaštitni mehanizmi vezani uz socijalne i okolišne standarde. Pa se postavlja pitanje kako skup kriterija koje možemo utvrditi E, doista mogu pomoći u ostvarivanju razvojnih ciljeva. U protivnom ćemo zapravo protratiti taj novac za službenu razvojnu pomoć koji uzimamo iz drugih instrumenta. Odgovornost je jako važna, a to je povezano sa pitanjem sredstava. Komisija mora imati dovoljno sredstava za praćenje i za nadzor. Strateški odbor mora doista se koncentrirati na pitanja od strateške važnosti. Hvala. I na kraju Ignacio Korao. Hvala gospođo predsjedavajuća. Kako god nazvali te instrumente, mislim da se moramo usredotočiti upravo na ciljeve kad je riječ o migracijama, mislim da uvijek postoji rizik da novac za razvoj se koristi za osnaživanje sigurnosti granica. Odnosno da se usredotočimo na zaustavljanje migranata. Kad je riječ o privatnim investicijama, mislim da to može biti pozitivno, ali negativno. Moramo biti oprezni ako je cilj omogućiti rast u zemljama u razvoju, moramo koristiti ista pravila i parametre kao što ih koristimo i za vlastitu proizvodnju. Tako da moramo držati, zadržati visoke standarde. Imam i pitanje o konkretnom slučaju miješanja. Prošli tjedan se održao sastanak gospođe Mogherini i Bila Gatesa i obično se smatra da je rad te fondacije pozitivan s obzirom na rezove koje predlaže Trump u pogledu američke razvojne pomoći koji će biti ishod ove suradnje između američkih nevladinih organizacija i Europske komisije i hoćemo li mi morati isto tako um, um, financirati i američki dio s obzirom da oni odustaju od financiranja. Hvala. E, dosta se još e, zastupnika javlja za riječ. Možemo napraviti i ovaj drugi krug, ali smijete govoriti minutu i pol. E, prvi je gospodin Venta iz Pučana. Hvala gospođo predsjedavajuća. Biću izra, iznimno kratak. Uloga Europskog parlamenta je važna. Imam vrlo konkretno pitanje. Koja je uloga Europskog parlamenta u izvršnom odboru fonda? Je li hoće li se promatrački status koristiti za razmatranje operativnih pitanja? Norbert je sljedeći. Imao sam isto pitanje. A, odlična suradnja. Amđad? E, prijedlog za Europski fond za održivi razvoj ima potencijal kataliziranja važnih javnih i privatnih investicija u Africi i na Bliskom istoku. Međutim, unatoč e, plemenitim namjerama ovih investicija, one ne mogu samostalno imati značajan učinak na život milijuna građana koji traže izlazi siromaštva. Mi e, izabrani e, političari nikad ne smijemo zaboraviti da zajedničke karakteristike mnogobrojnih od ovih zemalja na koje je usmjeren ovaj fond E, dakle njihova velika potreba je sloboda, prije svega ekonomska sloboda. E, tu su važna i vlasnička prava. Primjerice u Egiptu 90% nekretnina, vlasnika nekretnina nemaju e, vlasnička prava, odnosno vlasničke listove. Hvala. zatim radi se o ljudskim pravima i poštovanju ljudskih prava na razini pojedinaca, jer e, na pojedince se trebamo usredotočiti. Ne trebamo dozvoliti pretjerano miješanje vlasti i uspostavljanje, odnosno pokretanje biznisa e, ne bi trebalo podrazumijevati veliku uključenost lokalnih i regionalnih vlasti. Umjesto toga da treba nam vladavina prava, nepristran i učinkovit pravosudni sustav. Da li e, se i e, Europska služba za vanjsko djelovanje slaže s time i ako da, kako mi europarlamentarci možemo vam pomoći tijekom pregovora s tim zemljama? Hvala, gospođa Bersera, u ime Aldea. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Pokušat ću biti kratka i nadoknaditi izgubljeno vrijeme. Kao da mislim da trebamo iskoristiti prisutnost važnih gostiju da dobijemo odgovore na ova pitanja. Revizorski sud je rekao da E, komisija ne pazi dovoljno na mobilizaciju e, sredstava prilikom izrade proračuna. Tu su i temeljna pitanja vezana uz oporezivanje i naplatu poreza. Znam da ćemo nastaviti s ovim dijalogom, ali pitam se kako komisija e, planira riješiti taj problem nadzora. Privatni novac ići će e, paralelno sa novcem iz jamstvenog fonda. Znači kompanije koje će ulagati e, trebaju određenu sigurnost. Ali što je, što je sa sigurnošću građana? Kako osigurati da ti ugovori, da nijedan od tih ugovora neće kršiti ljudska prava e, u svojim aktivnostima? Hvala, Judith. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Mi ovdje uspostavljamo sustav kredita i jamstava za kredite za e, krhke države. I obično se radi o velikim infrastrukturnim e, projektima. Htjela bih razumjeti kako mi možemo te projekte učiniti održivima i kako e, kompanije iz e, zemalja u razvoju mogu imati koristi e, iz toga. Mi plaćamo kredite i jamstva za te kredite iz razvojne pomoći i isto tako e, naši partneri možda nemaju razvoj kao glavni cilj, ali možda imaju motivaciju spriječiti migrante da idu u Europsku uniju. Mi moramo vrlo, ja, vrlo, vrlo jasne smjernice u ovom kontekstu kako bismo se pobrinuli da doista ostvarimo razvojne ciljeve. E, razvoj je instrument koji nam je na raspolaganju kako bismo se borili protiv siromaštva. To nije ništa novo. To ne postoji da bismo se borili protiv migracija i dosta je sporno što se time sada bavimo misleći da će pomoći. I na kraju, moja, zemlja ima takav sustav. Imamo banku koja daje e, kreditiranje, kredite za ovakve aktivnosti. E, događaju se i gubici u Africi i u Latinskoj Americi. Znači, radi se o kreditima koji se plaćaju iz razvojne pomoći iz nizozemske, a pritom se krediti, ne koriste za ostvarivanje e, razvojnih ciljeva i takvih kredita puno. I ono što želim da se pobrinemo je da se ovo doista e, ostvari e, koristi za, za ostvarenje razvojnih ciljeva. Hvala. Gospodin Ponga je sljedeći. Izvolite gospodine Ponga. Hvala gospođo predsjedavajuća. Htio sam e, samo izneti nekoliko primjedbi. Prije svega čestitam Europskoj komisiji na prijedlogu, e, zato što e, se ovime odgovara na realne potrebe. Trebamo doprinijeti realizaciji razvojnih ciljeva, te se boriti protiv dubinskih uzroka globalnih migracija. Trebamo povećati što, mogućnosti financiranja, zato što su resursi ograničeni E, to otvara nove mogućnosti i trebamo se pobrinuti da taj novi instrument će se nadovezati na već postojeće instrumente, te da će se njime upravljati na transparentan način. Uloga Europskog parlamenta bi trebala biti jača prema mom mišljenju, a isto tako treba e, pojačati, e, imati vrlo jasnu sliku koja je to uloga kao i veze sa eIBom. E EIB-om. Trebamo se, trebamo se pobrinuti da se ostvare ciljevi održivog razvoja. Isto tako trebamo E, na neki način e, osigurati da Europska e, unija ima, ima prioritet u razvojnoj pomoći i da se daje prednost europskim akterima u tom smislu i e, treba omogućiti su, sufinanciranje kako bi se što više osnažio e, učinak poluge. Hvala i ja bih htjela reći nekoliko stvari na temelju onoga što je rekla e, Judith. Dakle, dvije milijarde dolaze od EEDF-a i DCR-a, dakle razvojni proračun. Dakle, trebamo se pobrinuti da se taj dio proračuna doista koristi za razvojne ciljeve, o tome govori gospodin Da Vinci, I, trebamo se pobrinuti da to se namjenski troši. Samo da nešto pojasnimo, govorili smo i e, o EIB-u. Oni će nastaviti financirati privatni sektor, u zemljama gdje mogu očekivati um, uobičajeni povrat na, za banke, ali š, zanima me e, što će biti sa zemljama gdje je financiranje teže. Dakle, trebamo vidjeti e, koji paket će biti namijenjen za koju svrhu i onda ćemo moći e, to ocijeniti kao cjelokupan, cjelokupan paket koji se odnosi na EIB. Jer vi stvarate novi fond za EFSD, ali isto tako E, će isto tako komisija sada upravljati imovinom što je do sada činila B. Dakle, ne znam tko želi... Aha, gospodine uh, vi želite isto nešto reći. Krivo sam shvatila. Evo, vama prvo riječ dajem. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ako uspijemo, možemo uštedjeti E, i povećati e, BDP, što ne znači da ćemo istovremeno smanjiti nejednakosti. Možemo imati dva rezultata. Možemo imati model razvoja s više bogatih i više e, siromašnih, znači taj jaz se povećava, ili možemo imati razvoj s više bogatih i manje siromašnih, što znači da se nejednakosti smanjaju. Zatim, možemo zadržati američki model e, od zadnjih 20 godina ili možemo imati model e, gdje se nejednakosti smanjuju. O čemu se govorilo na zadnjoj e, konferenciji UN-a o održivom razvoju. Dakle, radi se o politikama pomoći koje će imati stvarni učinak. Ono što je potrebno je da se integrira taj aspekt u naše postupanje. Nije, nisu dovoljne obične investicije, trebamo predvidjeti politiku pomoći. Ako e, provedemo politiku investicija u okviru e, političkog dijaloga koje trebamo razviti sa zemljama u razvoju, e, može doći do podjele bogatstva, putem promjene politike e, oporezivanje uvođenjem socijalnih politika i doći ćemo na taj način do modela koji će se e, temeljiti na smanjenju nejednakosti. Mislim da je to jako važno i upravo je to dodana vrijednost e, koju može zapravo glavna uprava za razvoj ostvariti. Hvala. Postavljeno je puno pitanja. Ne znam tko iz komisije želi početi odgovarati na ta pitanja, možda gospodin visi. Možda da ja započnem, onda ću predati riječ kolegama. Prije svega, hvala vam na ovoj raspravi. E, mi e, ćemo dati povratne informacije. E, započet ćemo s prvom točkom. Rasprava pokazuje da da, mi radimo u okruženju koje se mijenja, rekli smo više puta. E, milenijski, dakle ciljevi održivog razvoja nisu milenijski ciljevi, dakle radi se o globalnom pristupu i globalnoj odgovornosti. Ako je točno, kao što je rečeno, da bi to značilo i da su nam potrebna sredstva da bismo se nosili s novim izazovima, a radi se o tri stupa koje su nam svima E, poznati. Mislim da je više nego logično da danas u ovoj raspravi u drugim raspravama inzistiramo na e, neksusu. Jednom govorimo o neksusu koji se odnosi na razvoj i na migracije, a drugi puta govorimo o neksusu vezano e, uz sigurnost i razvoju, a sad govorimo o neksusu između razvoja i investicija. Ja to vidim na integrirani način, jer ako je polazište točno, očito je da sada se preispitujemo da bismo vidjeli na koji način se učinkovito baviti time. Dakle, mi smo predložili u okviru FS e, e a je nešto što naravno sadrži i rizike, ali se temelji na iskustvu. Cilj je da se pozabavimo ozbiljno tim izazovima i da imamo ključni cilj, a to je da ostvarimo razvojne ciljeve koristeći novac za namijenjen razvoju Rekli ste isto tako da se taj novac za razvoj e, koristi i e, koriste ga moje kolege u e, DG Niru. Dakle, mi koristimo taj integrirani pristup kako bismo mobilizirali sredstva, kako bismo bolje se suočili s izazovima koji su pred nama. Znači li to da tu nema rizika? Ne, ali sve se temelji na iskustvu. Iskustvu instrumenata E, kombiniranja, odnosno uvrštavanja. E, ali revizija je pokazala a to je nešto što smo već e, čuli ovdje, ja se s time slažem, slažem sa svim kolegama koji su to rekli, dakle, e, to može biti dobar instrument, ali to je nešto što mora biti dio političkog e, dijaloga kako bismo vidjeli što nam je potrebno kako bismo se borili protiv siromaštva. I upravo to je rečeno bilo i u nalazu revizije revizorskog suda, ali trebamo učiniti više kako bismo sve to uvrstili u politički dijalog i ono što ste vi rekli i ono što je gospodin Garons e, rekao, a to je da je e, potrebna ta politika pomoći, da je to ono što će napraviti razliku. Ja se slažem s vama, ali mi imamo i iskustvo. Htio bih podsjetiti da su te aktivnosti miješanja odnosno e, um, uvrštavanja koje su napravljene 2015. godine pokazale da dakle da e, kombiniranje 2,7 milijarde smo napravili projekte u vrijednosti od 50 milijardi, to pokazuje da postoji ta dodana vrijednost. Bez toga ovo ne bi moglo biti moguće, napravljeno. Isto tako napravili smo brojne e, elektrane, solarne elektrane, distribucijske mreže i tako dalje. Dakle, mi imamo određeno iskustvo u upravljanju onoga što je cilj e, razvoja zatim i ne, ne zaboravljamo da je potrebna eh, dodana vrijednost, a i koristimo javni novac, ali koristimo se logikom eh, investicija, investiranja. Da bismo to napravili, E, naravno pod nadzorom Europskog parlamenta i upravo zato u našem prijedlogu Europski parlament je e, promatrač u izbornom e, u izvršnom odboru, a isto tako i u operativnim odborima, zato da bi vi pratili što mi činimo. I sve se to temelji na određenom iskustvu, uključujući i e, ograničenja naših e, iskustava. Činjenica je da mi kažemo u svim raspravama da postoji uvijek podjela rada. EIB uvijek se bavi e, projektnim aktivnostima, što je lakše zato što oni imaju tu bankarsku perspektivu, ali isto tako treba vidjeti E, da kada uspostavljamo instrument za otpornost i kada se radi o transferu novca prema ib u da naravno mi trebamo se koristiti našim iskustvom kako bismo osigurali da se sve te, cijeli taj spektar operacija ostvari. A isto tako, e, mi donosimo odluke o jamstvima. Nije slučajno da sporazum koji smo postigli da je jedinica koja će e, savjetovati e, tajništvo o budućem instrumentu za vanjske investicije će se nalaziti u EIB-u i iskustvo je pokazalo e, da je tako najbolje. Dakle, iz te perspektive mi nismo ne ponašamo se statički. mi upravo želimo napraviti suprotno, da ne dopustimo da su investicije privatne, a gubitak javni. Ne kažem da ovdje nema rizika, ali naravno e, temeljimo sve na našem e, iskustvu. Isto tako radimo u smislu da i naše delegacije budu dobro pripremljene. Ne možemo čekati godinama. E, da se to napravi na svim sastancima, a isto tako kada e, tijekom revizije na sredini razdoblja za sve o, o, omotnica, time se sada bavimo, pokušavamo vidjeti kako e, identificirati koji su to projekti relevantni za razvoj. Jer što je cilj? Otvaranje radnih mjesta, učinak na socijalne komponente zapošljavanje mladih ljudi. Dakle, sve su to kriteriji koje već sada primjenjujemo i želimo nadograđivati sve to i uvrstiti sve to u jedinstveni instrument. Isto tako, naše iskustvo vezano uz investicije je vrlo fragmentirano. Imamo sedam platformi za miješanje, za uvrštavanje. I kroz partnerstvo sa e, financijerima iz naših država članica stvara se podsustav jamstava. Mislim da tu postoji prednost, uključujući i za vas, gospođo predsjedavajuća, za parlament. Dakle, i za vas je lakše da postoji jedinstveni instrument koji vi nadzirete. Mislim da je to lakše, a cilj nam je svima isti, ali naravno, pritom smo prilično inovativni. Rekao sam da postoje tri stupa. Jedan se odnosi na investicije, na miješanje i jamstva. Drugi stupanj je tehnička pomoć, a treće, kao što je rekao gospodin Grans, da napravimo okruženje koje omogućuje da se stvari napravimo. različita iskustva i na tome se sve to temelji. Kao što sam već rekao, radi se na neki način o zajedničkom poduhvatu kako bismo se e, e, suočili s tim e, izazovima. Mislim da je ovo nešto što je čitljivije, da je lakši nadzor na ovim jedinstvenim instrumentom, a cilj je da se poveća učinak. Kvantiteta već postoji, tu i kvaliteta. pronađemo način da tu privučemo i privatne investicije. Kao što je već netko rekao, E, postoje određene ideje i određeno iskustvo kako da to napravimo. Neće biti lako, ali ovo nije lagan posao, općenito govoreći i pokušajmo napraviti što više. Radimo zajedno i mi ćemo vam i dalje biti na raspolaganju da e, to ostvarimo. Hvala. Izvolite. Podano tri komentara s moje strane. S jedne strane, ako nam je išta nužno, to je koherentni pristup što se tiče naše rasprave s partnerskim zemljama. A to omogućava jedan koherentni politički dijalog u smislu da možemo okupiti različite instrumente kakve imamo, da li instrument za zajmove ili nešto drugo, ovaj novi instrument za jamstveni fond, što nam sve zajedno daje prilično dobar temelj za jednu dobru raspravu kako smo vidjeli kakav razvoj događaja zapravo se događa i kako bi svi željeli. Dakle, sada što se tiče zemalja susjedstva, već znatno uzbuđenje postoji oko toga, jer oni vide da su im potrebne investicije u infrastrukturu vezano uz pitanja poput financiranja i sličnog i vezano s financiranje socijalnog sektora što nisu uspjeli provesti sa postojećim instrumentima. Naravno, ovo isto je diskantna vježba Pa me zanima kako će se odvijati rasprave koje ćemo mi imati sa parlamentom i drugim dionicima kako bismo to mogli sve skupa odraditi što je bolje moguće. Drugi komentar tiče se strukture instrumente. Činjenica da okupljamo ova tri elementa. S jedne strane izdavanje FSTEA, odnosno EFORA, s druge strane tehnička pomoć i treće dijalog sa poslovnom zajednicom, ali i drugima. Što je zapravo ključno, to nam ponovno daje potrebnu koherentnost i bolju, bolju mogućnost ostvarivanja kvalitete vezno uz naše aktivnosti. I nesumljivo je da ono što ovdje radimo jest razvoj, tako je to i instrumentu sročeno i tako. Temelju toga ćemo i raditi. I što se investicijske banke tiče, mislim da je važno da oni budu uključeni u strateški odbor, jer to će nam omogućiti da se ovakve rasprave održavaju dalje, da vidimo gdje točno spada ovo pitanje. I postoje razlike između instrumenta koje investicijska banka ima, kao i njihov mandat, kako on izgleda, a šta će s druge strane biti kroz jamstveni fond moguće ostvariti. I to mislim da će biti vrlo važna i zanimljiva rasprava. Dakle, dobro da je to danas spomenuto, jer radi se o pitanju koje će strateški odbor morati uhvatiti se u koštac s time, a siguran sam da će to učiniti kvalitetno imali što god kratko s vaše strane. Sasvim kratko, održivi razvojni ciljevi sami po sebi su stvorili te različite neksuse sprege između razvoja, migracije, to je jednostavno sastavni dio aktivnosti, poput razvoja humanitarne pomoći, razvoja klimatskih promjena. To su sve stvari koje su međusobno povezane, a održivi razvojni ciljevi zapravo su pristup koji je ovdje zanimljiv. Što se tiče zemalja s kojima se bavimo, to je sastavni dio svih e, aktivnosti programiranja koje imamo unutar naših programa i naravno tu smo u potpunosti svjesni, uzimamo u obzir situaciju u pojedinim zemljama kojima se bavimo, promicamo dobro upravljanje, vladavinu prava, demokratsku situaciju. E, što se Fonda za održivi razvoj tiče, radimo sa pojedinim odborima, strateškim odborima, i pokušavamo se poprinuti da kada komisija održi, fond za održivost provede, da će se uzeti u obzir svi faktori za procjenu situacije u samim zemljama. Što se donatora tiče, <clears throat> imamo veći broj donatora i već smo određeni broj imali neke eh, filantrope iz privatnog sektora, nove zemlje donatore, pa ćemo jednostavno morati vidjeti kako će se situacija i samo okruženje razviti prije nego što vidimo tko može pojačati ili možda čak smanjiti svoje aktivnosti. Zahvalio bih svima što su sudjelovali. Neću davati reći još izvjestitelju jer na sljedećem sastanku ćemo čuti vaše amandmane, vaše izvješće i moći ćemo dalje raspravljati stvari s komisijom. Sljedeću srijedu popodne u, 13, u 15 sati imamo poseban sastanak sa dionicima i stručnjacima, na što su svi pozvani, a nasret izvješća bit će izložen 21. ožujka. Zahvaljujem našim supredsjednicima odbora AFET i odbora BAđ. I ovaj dio sastanka ću zatvoriti, a nastavit ćemo sa sastankom našeg odbora 9 kako bismo dovršili dnevni red u sljedećih 10 minuta, konkretnije točka 14. Hvala svim kolegama iz AFETA i Bađeta.